u vezi s ubojstvima studenata u Keniji koja je počinila teroristička skupina Al-Shabaab. U ime visoke predstavnice govorit će gospodin Mimica. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani zastupnici. Potpuno se slažem sa vašom zabrinutošću zbog progona kršćana u cijelom svijetu. Nedavno je došlo do bombaškog napada u Pakistanu došlo do ubiljana u, u Nigeriji, u odrubljivanju glava u Nigeriji, u Libiji, izi u Siriji, Iraku i došli su do, došli do masakara u Garisi u Keniji. Sve to nam daje dojam da je zajednica u poteškoćama. Kršćani su zabrinuti i jasno je da je to potpuno neprihvatljivo. E, došle do barbarskih metoda koje su korištene od Al-Shababa, Boko Harama i došlo do napada međunarodnih načela i vrijednosti. I to napada nas kao ljudska bića bez obzira na uvjerenja ili religiju. Mi osuđujemo ove napade ubijanja, ubijanja i kršenja ljudskih prava koji se vrše sa strane ovih terorističkih organizacija protiv e, kršćana i drugih pripadnika e, drugih religija. To ne smijemo zaboraviti tijekom ove rasprave. E, kao što Europska unija je napisala u smjernicama iz 6. mjeseca 2013. godine, svi pripadnici manjina trebali bi e, e, slobodno e, živjeti unutar zajednice sa drugima bez straha, netolerancije i napada. Ne smijemo dozvoliti da ta načela budu dovedena u pitanje. To se tiče ljudi svih e, pripadnosti koji pripadaju različitim vjeroispovijestima i to ne samo na kršćane. Ne smijemo zaboraviti da e, prva žrtva terorističkih napada su muslimani u našim državama i moramo e, izbjeći percepciju da je došlo do sukoba religija o tome smo naučili nešto kad je mm, poglavar Jordana ovdje održao svoj govor. on je govorio o tome da su takvi napadi e, loši za islam i za sve ostale vjeroispovijesti. U prošlosti, sadašnjosti, u budućnosti, rekao je, ne smije biti mjesta takvim događajima. Danas Europska unija e, ima opasnost od konflikata na svom jugu koji bi se mogli proširiti na druge dijelove svijeta. Jako je važno da ova regionalna pitanja i prijetnje riješimo već danas. Opasnost za sigurnost obuhvaća terorističke činove džihadista. Mi moramo surađivati i zaštititi manjine E, u konfliktima i moramo shvatiti koji su razlozi ovih kriza, uključujući ekonomsku situaciju mladih u mnogim od tih država. Zaključci vijeća 9.2. o protuterorizmu pokazuju čitav niz djelovanja koji bi mogli riješiti radikalizaciju i djelovati protiv ekstremizma. Suradnja sa trećim zemljama uključuje bilateralnu i e, drugu suradnju u vezi sa sigurnošću, ljudskim pravim obrazovanjem, ali suradnju sa lokalnom zajednicom kroz potporu e, interreligijskog dijaloga. Ali vratimo se na napade u Keniji. Ovaj napad je najveći i najteži u terorističkim napadima koji su provedeni putem al proteklih 18 mjeseci. Teroristički činovi postali su nešto što se ponavlja, nažalost, u Keniji, a terorizam je opasnost koja se povećava u rogu Afrike nedavni napad bio je još žešći od prethodnog. Vjerojatno je bio inspiriran e, činovima Boko Harama ili islamske države. E, egzekucije kršćana su e, također poznate iz prethodnih napada kao Manderi krajem prošle godine. Ovakav trend pod navodnicima je vrlo zabrinjavajući Predstavnici kenijske muslimanske zajednice još su jače osudili napade u odnosu na prošlost. Ipak unatoč tome postoji rizik e, da će doći do većih podjela i antagonizma između religijskih zajednica, a to je upravo cilj e, počinitelja takvih napada. E, gospođa Mogherini se pozvala na to u izvješću od 3.4. kad je rekla da napad na studente u Keniji gdje je došlo do ubijanja 147 mladih ljudi gdje je mnogo ljudi ozlijeđeno pokazuje da su teroristi odlučni u tome da kroz napad na obrazovni sustav oduzmu državi budućnost i perspektivu rasta, stabilnosti i dostojanstva za sve države i za sve e, um, građane. Ekstremizam je globalni problem i ne možemo se e, njime baviti izolirano. Globalni terorizam je prijetnja koja se na globalnoj razini smanjuje, ipak rješenja trebaju biti e, učinjena po mjeri. Na međunarodnoj razini trebamo ponovno uzeti u obzir globalne i regionalne strategije, a Europska unija pokušava bolje shvatiti kako se odvija radikalizacija u pojedinim državama kao što je Kenija i u drugim zajednicama kako bi poboljšala svoju reakciju i djelovala protiv ovakvih e, događaja. Hvala. Hvala gospodine povjereniče. Sada dolazimo do predstavnika e, klubova. Znači prvo je Teresa Hermenis petervari. Hvala vam što ste mi dali riječ, gospodine predsjedniče. Na veliki četvrtak e, mnogi od nas su mogli slobodno ići na misu. Istovremeno tog istoga dana u Keniji teroristička skupina Al-Shabaab je izdvojila kršćanske studente kako, od ostalih kako bi ih ubila. Možete li zamisliti koliko su bili prestrašeni ti mladi ljudi kada su ih odvojili od kolega kako bi ih ubili samo zato što su kršćani? Možete li zamisliti e, tjeskobu roditelja e, djevojčica otetih iz škole iz Nigerije ili onih koji su morali e, napustiti kuće u brojnim dijelovima da ne bi umrli? Zato je EPP sastavio rezoluciju i na kraju rezolucije kažemo spominjemo te grozne eh, zločine u eh, Keniji i govorimo o progonu kršćana. I tu je došlo do eh, problema jer nijedan zastupnički klub nije htio pregovarati o tome. Nisu htjeli da se spominje izraz kršćani, odnosno kršćanski. oni su sastavili drugu rezoluciju koja ima 40 stavaka, e, riječ kršćani se spominje u dva stavka. U našoj rezoluciji govori se o e, progonima kršćana širom svijeta. Drugi klubovi su rekli, dobro, možemo se time pozabaviti u budućnosti, ali ne, kršćani umiru svakoga sata i nemamo vremena za gubljenje. Ovo je prilika da se time pozabavimo i zato treba govoriti o kršćanima. EPP nema nikakvih kompleksa po tom pitanju. E, radimo ne radimo e, razliku između žrtava prvog reda i drugog reda i zato pozivamo sve da prihvate rezoluciju EPP jer se radi o progonu krčana na širom, svijeta. Hvala sljedeća govornica za socijaldemokrate, također minutu i pola Elena Valencijano. Osuđujemo svaki oblik nasilje, diskriminacije. Osuđujemo svaki oblik nasilja, diskriminacije po vjerskoj osnovi. Obrazovanje je najbolji način da se borimo protiv e, ekstremizma i to je važno, važno i u kontekstu onog što se dogodilo u Keniji. I zapadnjački mediji su bili vrlo pristrani u predstavljanju činjenica o masakru u Keniji. E, studenti su sami morali pokrenuti kampanju kako bi rekli da broj 140 nije samo broj mislim da se zapravo ne zna što se stvarno događa u toj zemlji kada je Kenija e, postala neovisna postao je već tada e, sukob između sjevera i e, juga a odnos sa Somalijom je dodatno zakomplicirao situaciju Sada teroristi Al-Shababa kažu da je ovo rat za Keniju i zato Europska unija mora pružiti potporu Keniji kako bi povećala razinu sigurnosti i kako bi joj pomogla da se nose sigurnosnim izazovima kako bi eh, isto tako mogla uspostaviti bolje odnose sa somalskom vladom. Za to je potrebna i politička volja ali ovo nije e, zapravo rat protiv Kenije, već protiv svih nas. Hvala za konzervativce, jedna minuta, Anđel Džembacki. Gospodine predsjedavajući, dragi kolege, dragi povjereniče, nema nikakve sumnje da smo svjedočili nečemu užasnome. Ljudi su ubijeni zbog svoje vjere, zato što su kršćani. Nije tajna i i to je to je zapravo očito da se kršćani progone zbog miješanja Kenije u situaciju u Somaliji. radikalni vjerski ekstremisti u propalim državama u sjevernom dijelu Afrike sada se ujedinjuju u borbi protiv naših vrijednosti i našeg načina života. I to je vrlo jasno i arogantno se pokazalo nedavno. Zato nam nisu potrebne rezolucije, već vojna operacija u e, Keniji, odnosno kako bismo pomogli Keniji. Hvala vam. Jasno je da sam e, osjetljiv na pitanje na e, pitanje e, situacije vezano uz problem kršćana i ja ću podržati rezoluciju, ali mi bismo se htjeli usredotočiti na masakar studenata u Keniji, u Garisi. To je ubojstvo zbog vjerskih razloga. To se odnosi i na Siriju i na Kinu, ali u e, Keniji postoje etnički razlozi i to se može povezati i sa i sa problemima vezanima uz e, one koji žive na jugu Somalije koji mrze svoje afričke susjede. Oni imaju, oni odbijaju jer zapadnjačke vrijednosti, oni e, doživljavaju ove kao e, studente koji njeguju zapadnjačke vrijednosti. U svojoj rezoluciji želimo osuditi sve te e, neprihvatljive oblike diskriminacije. Želimo se usredotočiti upravo na to i reći da Europa to neće nigdje prihvatiti. Moramo zaštititi te ljude, neovisno o tome e, hoćemo li kasnije govoriti o progonu bilo koje manjine jer sve manjine zaslužuju pozornost ali moramo uključiti Europsku uniju i e, to putem edukatora, nastavnika, ljudi koji mogu prenositi informacije stručnjaka koji iz Europske unije koji mogu pomoći afričkim lokalnim snagama kako bi oni mogli eh, spriječiti ovakve eh, masakre u budućnosti. To je cilj naše rezolucije, a o njoj ćemo glasovati sutra. Hvala. Jedna minuta za gospođu Sen Rodriguez iz Goja. Puno vam hvala, gospodine predsjedavajući. Prije svega, htjela bih oštro osuditi ubojstva i napade Al-Shababa e, na sveučilištu u Garisi. Također izražavamo solidarnost sa žrtvama i njihovim obiteljima. Europska unija mora djelovati, mora iskoristiti sva raspoloživa sredstva da bi se borila protiv uzroka ovakvih sukoba i koji omogućuju jačanje ovakvih skupina poput Al-Shababa. Vjerujemo u rješenja, odnosno vjerujemo da nisu dobra vojna rješenja. 1992. godine postojala je vojna intervencija u Somaliji i posljedice po lokalne ljude su katastrofalne. I to je isto tako vezano uz odgovornost bivših kolonijalnih sila. Oni su, koje su koristile um, prirodne resurse e, tih zemalja. Većina Kenijaca živi u siromaštvu, e, na tisuće izbjeglica, glad, e, podhranjenost, to su njihovi problemi. Nisu potrebne vojne intervencije zapadnih sila, odnosno Europske unije, Amerike i tako dalje. Zapadne sile trebaju spriječiti pustošenje Afrike treba pomoći tim ljudima da budu vlasnici svoje sudbine i svojih resursa. Hvala. Molim vas da se pridržavate svog vremena i molim vas nemojte govoriti tako brzo jer je prevoditeljima doista jako teško pratiti tu brzinu. Jer siguran sam da želite da vas i kolege razumiju. Gospođa Hojbuh, imate jednu minutu. Zelena. Hvala. E, napadi koji su se odvili u Keniji doista su nešto što treba vrlo intenzivno kritizirati i ono što nas pogađa jest da ljudi moraju patiti zbog toga da određene skupine jačaju svoju moć. Ako tih napada radi se upravo o tome. E, islamska milicija Al-Jabab, oni se ne ustežu tih napada e, i e, pokušavaju religioznim instrumentima destabilizirati Keniju na sjeveru zemlje. Mi znamo da Al-Jabab te napade e, usmjerava ciljano na kršćane u Keniji. Isto tako znamo da oni u Somaliji se ne ustiže od toga da napadaju djece, e, e, učenike, djecu muslimanskih skupina. Znači to se sve instrumentalizira i to ne smijemo dopustiti. U ovoj rezoluciji želimo staviti težište na Keniju i ako to učinimo onda trebamo prizvati usjećanje kakva je situacija u Keniji upravo na sjeveru zemlje tamo je posebno nestabilna a kenijska tijela vlasti nisu suosjećajna u odnosu na muslimanske manjine i to je nešto što tamo rasplamsuje tu situaciju i omogućuje al jababu da dolazi na moć. Mi kao Europska unija to moramo spriječiti. Hvala kolegice. Minu, jednu minutu za e, klub zastupnika FTD, gospođa Kastaldo. Zahvaljujem predsjedavajući. Kenija, gotovo 150 e, studenata ubijeno je Nažalost, nakon ovog masakra ja e, nisam vidio da su svjetski lideri marširali Parizom ili nekom drugom prijestolnicom. Postoji šarli koji su više ili manje šarli od drugih. Veliki problem u ovoj državi je socijalno pitanje koje se stvorilo zbog velike emigracije Somalije, zbog kolapsa koji se događa u državi. Dabab je izbjeglički kamp sa 900 tisuća Somalaca, to je najveći takav kamp u svijetu. U isključenju i marginaciji postoji plodno tlo za ekstremizam. Ako ne budemo djelovali kako bismo riješili pitanje siromaštva, ćemo situaciju u kojoj nećemo se više moći boriti protiv najvećeg problema koji s time povezan, a to je činjenica da je terorizam usko povezan sa siromaštvom. I dobro je što su se sastali vjerski vođe u toj državi sa e, papom Franjom. Hvala. Mara Bicoto, izvolite. Predsjedavajući, masakar studenta u Keniji je e, osvijestio zapad. Ovi su e, studenti ubijeni samo zato što su kršćani. To je samo mali dio slike na koju Europa ne želi gledati. Imamo 100 milijuna kršćana koji se proganjaju u svijetu. sto tisuća kršćana ubija se, e, odrubljujem se glava, stavljaju se na križ. Jedan umire svakih pet minuta i to pod našim očima i kako kaže Papa Franjo uz tišinu institucija, čak i europskih institucija. Iza ovog ludog genocida nisu samo ekonomski interesi nego religijska netolerancija, islam eh, ekstremista za te fanatike mi kršćani nemamo pravo da živimo. Moramo biti izbrisani e, iz ovog svijeta. Moramo umrijeti. To je istina na koju Europa više ne gleda i pocijenjuje. Zašto se to događa? Zašto ta Europa nije odlučila uključiti kršćanske korijene u Ustav? Zašto sada ne čini ništa kako bi privela kraju ovaj masakr? Poštovani kolege i kolegice, ne smijemo dozvoliti da dođe do prolivanja još e, druge krvi u ime Allaha. Hvala. E, e, što se tiče pojedinih govornika, sada minuta i pol, uh, Georgi Holveni. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Riječ je o iznimno teškoj situaciji o kojoj sada govorimo i tu bismo trebali biti ideološki neutralni. Ima ovdje jako puno ideoloških razloga koji su povezani e, sa tim da je došlo do ove tragedije na sveučilištu u Garisi gdje su potpuno nedužne osobe bile e, žrtve terora Al-Shababa. Sada postoje neki koji to pokušavaju relativizirati. Ja to ne razumijem. E, riječ je o ljudima koji su bili izloženi progonu, ljudima koji su ubijeni. E, napadaju se menjine, a Europa mirno gleda. I Europski parlament samo gleda. E, doista bismo trebali pokušati biti jedinstveni i dići glas protiv ovih strahota. E, ovo uopće nije pitanje ideologije, to je pitanje ljudskih prava, to nije religijsko pitanje, riječ je o ljudskim pravima. I tu doista ne smijemo zatvarati oči. Moramo poduzeti odlučne korake. Ne smijemo dopustiti da ljudi budu progonjeni i ubijani zbog svoje vjere ili nekih drugih razloga i zato moramo pokazati solidarnost. E, specifično je to da su kršćani posebno izloženi progonu, ali svakako trebamo ustati protiv svakog progona i svih strahota. Živimo u sekularnom svijetu. E, predsjednik prekida, ako dopustite još samo jednu rečenicu, e, mi se zalažemo za sekularne vrijednosti i to je nešto što ne smijemo nikada zaboraviti. Ne postoji sekularni kalifat. Hvala lijepa. Sada minuta i pol eh, Kašetu Kenge. Hvala gospodine predsjedatelju. Amos, Fet, elizabeth Eduard. Gotovo 150 imena. To su osobe, studenti, mladi, nade. To nisu izgubljeni brojevi. Danas mi odemo s tim žrtvama te osuđujemo taj fundamentalistički ekstremizam koji se sve brže širi afričkim kontinentom. Teror na rogu Afrike nosi ime Al-Shababa, to znači mladi. Dakle, to su mladi koji bez obzira na sve ne gledaju budućnost i oni onemogućavaju budućnost i onim generacijama koje tek trebaju odrasti. Mi moramo djelovati kako bismo e, se spriječili to islamističko nasilje, zato što je ugroženo tisuće života, tisuće ljudi se ubija i riječ je o budućnosti čitavog kontinenta. Zato tražimo da aktivnost Unije ide prema dubokim uzrocima koji dovode do radikalnih aktivnosti. Jer borba protiv terorizma znači borba protiv marginalizacije, siromaštva, e, ukidanje ikakvih e, etničkih ili religioznih razlika u nekoj zemlji. Borba protiv terorizma ne može biti samo izgovor da bismo se ogradili od civilnih sloboda svaki korak unazad prema demokratizaciji neke zemlje je pobjeda za terorizam, a to je danas najveći izazov za civilno društvo koje se temelji na nekim osnovnim principima, odnosno na ljudskim pravima. Amos, Faith, Elizabeth i Edward. Hvala. Hvala lijepa. Još jednom podsjećam sve kolegice i kolege.

Vielen Dank. minute Hvala lijepa. A sada jedna minuta, gospodin Pavel E, poštovani gospodine povjereniče, dame i gospodo, mislim da je jako teško pronaći prave riječi u svjetlu ove tragedije. Puno je toga rečeno i ja to potpisujem. E, gospodine povjereniče, što se tiče vašeg govora, moram reći da ne postoji ništa s čim se ne bih složio, niti što se tiče progona kršćana, niti što se tiče e, situacije u Keniji. Međutim, ima jedna stvar koja mi nedostaje u vašem govoru. Bilo bi mi drago ako biste se vratili na to. Govorili ste o zaključcima vijeća o borbi protiv terorizma terorizma, konkretnim slučajevima i rješenjima. Čini mi se da ste na određenom mjestu stali i e, niste nam rekli koji je vaš zaključak, koja je pouka koju možemo izvući iz onoga što se događa, što su naše službe učinile i to rade e, u interakciji sa Kenijom? Što je ono što mi možemo učiniti u pogledu izgradnje institucija? Što je to što možemo učiniti? Koje su to konkretne mjere koje možemo poduzeti kako bismo spriječili da se ovako nešto ne ponovi? Hvala. Sljedeći govornik, jedna e, minuta. E, Ines Zuber, izvolite. Hvala. Ovo to što se dogodilo u Keniji je apsolutno neprihvatljivo. Mi smatramo da ne postoji strategija protiv terorizma koja se može temeljiti na rasizmu i na ksenofobiji. Europska unija ima odgovornost e, u rješavanju tog problema. Jako je mnogo vojnih intervencija sa zapadne strane e, u zemljama roga Afrike koji su zapravo promicali radikalizaciju. Umjesto da ojačamo takve intervencije, mi bismo ih trebali napustiti, kao što mi zahtijevamo u našoj alternativnoj rezoluciji. Paradigma odnosa između Europske unije, Kenije i cijele Afrike mora se temeljiti na, eh, na neuticaju, eh, neutjecanju na suverenitet neke države. I Europska unija mora promijeniti svoje sporazume o slobodnoj trgovini nekim drugim strategijama koje će olakšati suradnju s tim afričkim zemljama. Stvarna solidarna suradnja je ona koja podržava zdravstveni sustav, koja podržava obrazovanje, zato što su to socijalni problemi iz kojih se rađaju svi ovi daljni problemi. Hvala lijepa. A sada e, minutu i pol Jonathan Arnott. Uvjeren sam da svi mi ovdje u ovom domu dijelimo osjećaj e, E, tuge i e, ljutnje zbog nedavnih ubojstava studenata na sveučilištu u Keniji. Riječ je o nasilju koje nije bilo nasumično. E, kršćanski studenti s ciljem su odvojeni i ubijeni. Sjećam se riječi svetog apostola Pavla – koji govori o tome u svojoj poslanici da će kršćani biti proganjani u ime Krista. Možda je u zapadnom svijetu lako zaboraviti e, strašni progon kojem su bili izloženi kršćani diljem svijeta skoro svakodnevno. Ovaj napad u Keniji nas je uzdrmao, međutim e, to nije izolirani slučaj. E, Sjećamo se napada na autobus kada je 24 eh, kršćana su bili ubijena. Isto tako u prosincu. U siječnju katolički svećenik eh, koji je držao misu je bio ubijen. A napad eh, u Nairobiju je možda poznatiji na shopping center Westgate. Svi smo užasnuti napadima na Charlie Hebdo kada se dogode takvi napadi u Africi, oni su podjednako tragični kao i oni koji se događaju bliže nama. Hvala lijepa. A sada e, jednu minutu, Jean-Luc Schaffhauser. Euh, Hvala. Hvala kolegama na ovim svjedočanstvima. Svi smo jednoglasni grozno ubojstvo 148 studenata u garisi mora nas natjerati da pogledamo stvarnosti u oči. 150 tisuća kršana se, se proganja u cijelom svijetu. To su to je najveća zajednica mučenika radi vjere. A sada se negira često upravo da su ti ljudi masakrirani iz vjerskih razloga. Moramo li se mi e, sada staviti u situaciju da zašutimo zbog toga? Ne, jer mučeništvo kršćana u Africi i u, na Bliskom i Srednjem istoku je nešto što je rezultat glupe politike Sjedinjenih američkih država. Mislim ovdje na intervencije Sjedinjenih američkih država u zemljama koje idu od Iraka do Sirije. I mi smo odgovorni zbog toga što smo ih slijedili u e, njihovom putu. Hvala. A sada Arno Žan na minutu i po. Hvala. Napad u Garisi, taj odvratni zločin, je nešto što nas je podsjetilo na činjenicu da je Zapadna Afrika ne samo zona gdje koja je žrtva islamističkog terora, već je to isto tako veliko žarište destabilizacije koje putem Al-Shababa i terorista Al-Shababa e, zapravo je povezano sa E, drugim terorističkim organizacijama u obližnjim e, krajevima svijeta koji e, idu dakle do bliskog istika. I druge su zemlje bile takve žrtve terora, ne samo Kenije, već Uganda i Džibuti bili su žrtve terorističkih napada Al-Shabada. Za razliku od onog što su mnogi kolege htjeli reći, moramo reći da postoji potpora zemljama Afričke unije i e, zemljama koje se bore protiv terorizma. Ne može biti diskriminacija među žrtvama terorizma. 150 mrtvih ugaristi posjećaju nas one koji su bili žrtve terorizma u Pešavaru u prosincu 2014. godine islamističke skupine u današnje vrijeme se više usmjeravaju na kršćanske manjine u različitim dijelovima svijeta. Moramo dakle se baviti upravo tom temom i među sporazumima koje sklapamo sa trećim zemljama moramo imati odredbe koje se odnose na zaštitu kršćanskih manjina i moramo na taj način dakle sklapati ugovore sa zemljama koje se moraju s nama boriti protiv islamističkog terorizma. Hvala sada Ana Gomeš na jednu minutu. Ovaj veliki masakr ne može jednostavno samo izazvati našu solidarnost. Zašto? Zato što dokazuje da je terorizam eh, Al-Shababa nekažnjev i da moramo riješiti ovakvo izbijanje nasilja na, regionalnoj razini. Europska unija bi se trebala potruditi kako bi onemogućila vladu tih, kako bi e, zapravo osigurala da vlada tih država e, zaista preuzme odgovornost za rješavanje problema sa militantnim skupinama. I Također treba spriješiti razvojne politike koje e, idu protiv razvoja, odnosno protiv pomoći napadnutih naroda. Kako trebali bismo razriješiti to pitanje religioznih sloboda zato što je to jedno od temeljnih sloboda ako želimo osigurati demokratske procese. I Europska unija i Afrička unija bi trebale otići do same srži problema, razriješiti uzroke koji su omogućili da se takvi oblici terorizma uopće rode. Ovim masakrom koji je stajao života 150 studenata, pitanje je još koliko drugih osoba koje danas žive u toj regiji su ugrožene. Govornicu prekida predsjednik. Um, e, reći ću po zadnji put u ovoj raspravi. Ako ste od svog kluba dobili samo jednu minutu, onda nije rješenje da govorite e, brzinom vjetra, jer onda je nemoguće prevoditi. Stoga vas molim da prenesete samo osnovne poruke ako nemate puno vremena. Hvala lijepa. Urmas Peti, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Ovaj mjesec e, vidjeli smo još jedan strašan napad koji su proveli teroristi, ovaj put u Keniji. Napad na sveučilištu, napad nad e, mladim ljudima, e, budućim akademicima. Međutim, to je i napad na kršćane koji su odvojeni od muslimana. To je jedan od ciljeva terorističkih skupina kako bi potaknuli religijsku mržnju. Svi koji ne prihvaćaju njihove ekstremističke stavove smatraju se neprijateljima, nevjernicima i moraju se ubiti. Kršeni su nevjernici i neprijatelji u vlastitoj zemlji, ali teroristi e, e, su počinili druge strašne napade, e, bacili 12 kršćana sa broda u more, napadali u Libiji i u drugim mjestima. Bilo je puno napada koji govore da moramo više ući u interakciju sa zemljama Afričke unije i potaknuti mjere za osiguranje mira. Hvala lijepa, ovo je doista bio pravi primjer za sve kolege. A sada jedna minuta, Miloslav Ransdorf, izvolite. Hvala lijepa. E, Džikis Akmatov, e, pisac, musliman, napisao je jedan roman u kojem e, govori o tome da islam ne poznaje koncept pojedinca i upravo zato dolazi do sukoba između muslimana i kršćana. Čitao sam o ženi koja je odbila dogovoreni brak i postala kršćanka, a time je e, izazvala neprijateljstvo e, muslimana. Ona je rekla e, da je najveća greška koju čine kršćani da toleriraju one koji nisu tolerantni. I mi s tim moramo prestati. Ne smijemo tolerirati nešto što se ne može tolerirati. Moramo braniti kršćane diljem svijeta. Hvala. Hvala lijepa. A sada Ignacio Korao, isto jedna minuta, izvolite. Hvala predsjedniče. Drage kolege, kada govorimo o 150 mrtvih mladih ljudi, jako je tužno vidjeti ideologizaciju e, ovog predmeta. Jako je tužno vidjeti da se svađamo oko toga koliko smo puta koristili riječ kršćanstvo u rezoluciji ili hoćemo li više ili manje prihvatiti činjenicu jesu li oni kršćani ili ne. Dakle, pitanje je da su oni kršćanska manjina, da su oni mladi, to je istina ali ako se mi svađamo mi dajemo poruku koja je ista poruci mržnje koju su oni dobili u svojoj zemlji, u Keniji, a to nije pozitivna poruka. Europska unija bi trebala biti i mora biti ujedinjena kako bi se suprotstavila bilo kakvoj vrsti terorističkih napada, bez obzira na vrstu manjine. Dakle, to je ona poruka koja mora izaći iz ove dvorane. Ja se nadam da ćemo od sad pa nadalje biti puno više ujedinjeni kako bismo pronijeli takav zajednički glas. Hvala lijepa, odlično. E, plava karta za vas, Tereza. Prihvaćate pitanje? Da, izvolite. Da, htjela sam pitati e, jednu stvar kolegu Ignacija Korea. Ignacio, biste li nas... E, budući da si se ti rekao, odnosio na ono što sam ja rekla, kada si rekao da zapravo u rezoluciji navodimo samo kršćane, ja smatram da to nije ideološki rat, ništa slično. Ja samo govorim da u rezoluciji koju smo predstavili, da naslov te rezolucije, osim Kenije, također trebamo navoditi da se radi o progonu kršćana. Ako vi u toj rezoluciji samo dva puta navedete kršćane, to znači da nešto ne funkcionira. Ako radimo rezoluciju o progonjenju e, e, Roma kao što smo napravili već prije i ako ne navodimo Rome u toj rezoluciji znači da nešto ne štima. To je samo jedina, to je jedna stvar koju sam ja htjela reći. Postupak plave karte sastoji se u tome da je potrebno postaviti pitanje govorniku, a ne iznositi korekcije zbog eventualnih krivih percepcija ili zambluda. Postoji li neko pitanje koje je sadržano, koje ste vi prepoznali? Izvolite. Ja se slažem s kolegicom Jimenez da činjenica je da se mi ovdje zapravo borimo za zaštitu kršćanske manjine. Ja se slažem da moramo također braniti naše kršćanske, e, kršćanske korijene, to su kršćanske korijeni. Meni je žao reći da je jako ružno što smo tijekom pregovora između klubova zapravo se svađali oko toga kako ćemo riječ iskoristiti. Jer na kraju poruka koja izlazi e, će biti negativna, a riječ je o tako važnom globalnom problemu. Ne govorimo samo o al govorimo o Isisu, govorimo o Boku Haramu i to je problem e, s kojim se moramo pametno suočiti jer je riječ o progonu mnogih manjina. To je bio smisao mog govora. Hvala lijepa. A sada jedna minuta, Horgos Epitedios. Hvala predsjedatelju. E, zapravo tragično u tom ubojstvu 150, ta tragedija ubojstva 150 studenta pokazuje stvarnost koju do sada nismo pružali e, dovoljno pozornosti. Ubijanje kršćana u cijelom svijetu od strane islamističkih terorista i ekstremista. E, organizacija Open Doors je podsjetila da je danas 50 zemalja, e, da od 50 zemalja u kojima se vrše progoni kršćana, 40 e, tih zemalja su muslimanske zemlje. Dakle, 80% zemalja koje progone kršćane su muslimanske zemlje. No, nažalost, to je situacija koja je također bila, na neki način je imala potporu Europske unije. E, kada govorimo o kršenju ljudskih prava, također i ti teroristi smatraju da su njihova prava bila kršena, ali Istina je da nitko ne smije odlučiti koliko, kada, e, koliko ćemo živjeti kada i gdje. I zato smatram da se moramo organizirati kako bismo se suprotstavili toj situaciji koja je neprihvatljiva. Inače ćemo plakati zbog novih šrtava, a naše strpljenje je davno završeno. Hvala lijepa kolegice Elizabeta Gardini. Hvala. Još uvijek opet se nalazimo ovdje kako bismo oplakivali mrtve, ali nemamo hrabrosti reći o kojim mrtvima je riječ i zašto se to sve događa. Mi nemamo hrabrosti, e, bojimo se ili nas toliko pogađa što se događa na ovom našem kontinentu, a to je pobija protiv kršana. Dakle, žao mi je što e, ovdje čujem stvari koje nisu niti na nebu, niti na zemlji. Europa se mora pobrinuti za ta pitanja. Uvijek se kaže da smo mi nositelji prava, ali ne, mi se moramo pobrinuti da se naša temeljna prava obrane. E, temeljno pravo na religiju je jedno od najsvetijih prava i to je temelj svih drugih prava. Dakle, na temelju toga možemo mjeriti kolika je razina slobode u nekom društvu. Mi plješćemo papi, ali kada papa kaže da ta pravda mora biti zadovoljena, više ne aplaudiramo, nego onda se okrećemo nečem drugom. Činjenica je da sam e, ja jako zapanjena kada čujem da se govori o kršćanima kao manjini. Ne, kršćana je u Keniji 83%. Dakle, kršćani su mučenici i kad su većina i kad su manjina. Prošlo stoljeće je bilo stoljeće kršćanskih mučenika i to više nego u vrijeme starog drevnog antičkog Rima. A činjenica je da su te strahote sve dramatičnije, sve strašnije, mi čujemo da se osobe spaljuju i tako dalje. I sada je ovo moj apel, ja sam danas čula sve i svašta, ja vas pozivam i kažem vam da moram imati hrabrosti reći ja sam kršćanin. Hvala lijepa. Jeste li spremni e, prihvatiti pitanje od gospodina Koraa? U redu, izvolite. Hvala. Ja sam e, htio pitati kolegicu Elizabetu Gardini. U Keniji je ubijeno e, ubijeni su znači nemuslimani. To nije bio specifičan napad samo na kršćane. Ja vas pitam sada, ako mi kao Europski parlament zauzmemo stav koji će biti isključivo e, e, stav zaštite većinske e, kršćanske, većinske kršćanske grupe, moje pitanje znači hoćete li to isto tako karakterizirati kao religijski napad? Da, ja se slažem jer sam za Saharovu nagradu predložila e, iračkog patrijarha zato što je on osoba koja brani sve kršćanske manjine prisutne u Iraku. Ali kada se nalazimo pred ovakvim ogromnim masakrom gdje se osobe pomno biraju na temelju religije i ubijaju, zato što ne slijede e, Kuran nego nose križ, mi moramo imati hrabrosti reći da je među tolikim mučenicama nažalost veliki broj i kršćanskih mučenika i ne znam zašto toliki problem priznanja istine i stvarnosti. Sljedeća govornica, jedna minuta, e, Nina Gil. Hvala. E, kada se vidi o napadima poput ovog u Garisi ili kao što smo vidjeli napade u Somaliji prošli tjedan, vidimo da Al-Shabaab stvara teror na afričkom kontinentu. Ne treba to niti naglašavati, tako nešto je neprihvatljivo. Ovdje izražavam sučut obiteljima koji su izgubili najbliže i kojima su oteli budućnost. Terorizam e, se širi i dobro je organiziran, financira se na koordinirani način i zato mi moramo koordinirano reagirati. A podrška i koordiniranje i naš rad sa kenijskim vladom je bitna. Moramo paziti da sve strategije koje usvojimo budu usmjerene ka premošćivanje razlika a ja vjerujem kada god i jednu skupinu se proganja da je to nešto od čega strada cijelo društvo. E, trebamo paziti da se ne stigmatiziraju niti jedne vjerske skupine. Ja želim pitati vijeće i komisiju da dađu strategiju koja će biti jednaka za sve bez obzira na vjeroispovijest. Hvala, Hvala lijepa. Sljedeći govornik jedna minuta, Franca Obermajer. Hvala lijepa. E, ubojstvo 147 e, mladih ljudi strašni je vrhunac strahota koje e, čini Al-Shabaab. Ciljeno su ubijeni kršćanski studenti, a ukoliko Europska unija mirno gleda, treba reagirati. Potrebno je podržati afričke zemlje u borbi protiv Al-Shababa. To je nešto bez čoga ne možemo, ali i sami moramo poduzimati ozbiljne mjere. Očito e, su e, planirali i druge napade i stoga se bojimo

Gospođa Vidi riječ na jednu minutu. Hvala. Sloboda vjeroispovijesti temeljno je načelo i e, to je važan koncept. E, Kenija je zemlja koja ima etničku, kulturnu i vjersku raznolikost. E, nažalost, u toj zemlji postoji veliki fundamentalizam koji dovodi u probleme Kenice koji žele mirno živjeti. A tako nešto je i koji se žele obrazovati. A to je temeljno ljudsko pravo. Zar ništa nismo naučili od Malala susaj. Moramo se boriti protiv svih vrsta terorizma i moramo zaštititi obrazovne ustanove od takvih napada. Moramo pomoći mladim ljudima da idu u školu i da tamo ostanu. Europska unija mora pomoći kenicima da mogu imati i slobodu obrazovanja i slobodu vjeroispovijesti. A, potrebno je da se primjene dugoročna rješenja za obrobu protiv terorizma kao i za mir i slobodu u toj regiji. Hvala. Prihvaćate li plavu karticu gospodina Nekova, gospođo Mici? Izvolite. Imate 30 sekundi za pitanje. U afričkom rogu imamo jednu regiju u kojoj se vidi e, vrlo snažna e, radikalizacija i ono što je potrebno napraviti, a to je uspostaviti stabilnost kako bismo spriječili tijekove migranata. Europa mora usvojiti konkretne mjere u borbi e, protiv tog problema. Zato što ono što mi tražimo, a to je traženje strategije već godinama koja bi mogla biti zadovoljavajuća za sve. Um- imate pravo. Zemlje u Africi su vrlo raznolike, imaju različite probleme. Neke zemlje imaju ekonomske probleme, a druge imaju probleme s terorizmom. Europska unija ne može e, gledati na sve kao da su jednaki. Nisu svi jednaki, nisu niti rješenja ta koja trebaju biti jednaka. Važno je da Europska unija uvidi da se treba za svaku zemlju nati e, individualno rješenje. Hvala. Sada gospođa Alio Mari ima riječ. Gospođa Alio Mari. Minuta i po. Oprostite. Da, nisam primjetila da ste me prozvali. Zaista je neophodno da Europski parlament pokaže da je dorastao svom zadatku. Ne možemo istovremeno reći, i to jest povijesna činjenica, da Europa ima kršćanske korijene i istovremeno ne zainteresirati se za ono što se događa u svijetu. Osim toga radi se o geostrateškom problemu Izvjesno je da određene skupine žele stvoriti u nekim državama određenu vjersku jedinstvenost. To stvara probleme. Države gdje, vlada samo, gdje postoji samo jedna vjera stvorit će tenzije sa susjednim zemljama. Na taj način se zapravo širi rat. O tome se radi. Radi se o geostrateškom problemu, o filozofskom problemu, ali i o političkom i humanitarnom problemu. Europa koja tvrdi da je primjer tolerantnosti i sporazuma među narodima, Europa mora dakle djelovati i pokazati poštivanje jednih i drugih. Moramo dakle tako postupati i prema Keniji i prema svim kršćanima koji su progonjene manjine. Trebamo im pomoći i to ne samo riječima, već i dijelima. Biti zastupnik to znači ne samo govoriti, već i djelovati. Hvala. Možete još reći 30, 30 sekundi dulje jer gospodine Gresko vam želi postaviti pitanje. Izvolite. Da, slušao sam vas kako govorite. Vi ste u Francuskoj bili ministrica. I htio bih vas pitati što mislite, a kakve djelatnosti, kakva djela treba počiniti Europska unija? Govorite o zemljama, možete li nam reći što treba načiniti, kako treba djelovati humanitarno, vojno, dakle što nam možete o tome reći? Mislim e, da je moguće djelovati na dva ili tri načina. Prvo, prema državama. Jasno je da mi ne možemo biti vlade tih zemalja, ali obvezno smo s njima razgovarati. Moramo možda imati i čvrst dijalog i ukazati im na činjenicu da nije u njihovu interesu da dopuste da u njihovoj zemlji postoji samo jedna religija. Drugo, imamo i obvezu da uvjerimo i obrazujemo kako bismo naučili druge što je tolerantnost. Hvala. Gospodin Parnjona, jednu minutu. Hvala. Mi smo početkom travnja bili svjedoci užasa koje je bilo ubojstvo 147 studenata, što ih je ubio Al-Shabaab. Mediji su već bili na licu mjesta nekoliko minuta nakon atentata. Trebalo je čekati nekoliko sati da na lice mjesta dođe kenijska vojska. Čini mi se da kao eurozastupnici moramo postaviti prava pitanja. Europa već ima sigurnosne snage u toj regiji protiv piratstva, pa onda u Somani gdje obučavamo somalijsku vojsku. Ne bismo li trebali razmisliti o jednoj regionalnoj tragediji, naročito na rogu Afrike. Ne bismo li trebali imati jednu regionalnu misiju za boru protiv terorizma? Hvala gospodin Kelam na jednu minutu. Puno hvala. U Garisi je ubijeno gotovo 150 mladih ljudi. Većina njih bili su kršćani, izvojeni su od drugih i ubijeni. Osuda je nužna kao izraz solidarnosti, ali to nije dovoljno. U Garisiji je inače bilo deset puta više nevinih žrtava nego li u Parizu u napadu na Charlie Hebdo. Ali ne radi se ovdje o brojkama, već o tome da moramo pokazati jednaku određenost i odrešitost. Kao kršćani, kao što je rekla kolegica Gardini, za Europsku uniju progon kršćana mora biti uključen u našu strategiju odnosa s trećim zemljama. A što se tiče ostalih vjeroispovijesti, moramo tražiti od muslimanskih čelnika da slijede primjer jordanskog kralja koji je osudio sve terorističke napade kao e, napade protiv ljudskog roda i islama. Hvala. Hvala. Pokolj kršćanskih studenata u Keniji naravno da izaziva nesigurnost. Još jednom je terorizam e, e svoje nasilje na mjesto kulture i znanja. To su e, jedini alati koji čovjeka mogu učiniti slobodnim. E, ekstremizam, religiozni ekstremizam ima još zapravo značajniji, još značajnije značenje s obzirom da je sveučilište simbol uzajamnog slušanja i napretka. Kada govorimo o mladima, njih se pokušava učiniti robovima jedne ideologije i želim se oduzeti njihovu maštu i nadu u budućnost, a teroristi se boje da će mladi učeći steći znanja o mogućnosti emancipacije i da će moći uspostaviti budućnost za jednu drugačiju zemlju. Europa bi trebala održati tu nadu i trebala bi podržati studente kako se nikada ne bi predali nasilju. Hvala gospodin Tekeš na jednu minutu. Predsjednice, dragi kolege, današnjom rezolucijom zajednički ćemo osuditi progone kršćana diljem svijeta, uključujući i brutalno ubojstvo studenata u Keniji. U istom tom duhu moramo biti ujednjeni protiv svih kršenja prava na vjeroispovijest, jer to je temeljno pravo. Kršćanski korijeni Europe zahtijevaju od nas da budemo odgovorni prema svim kršćanima u svijetu. Kršćani su bez daljnjega vjerska skupina koja je najviše progonjena u svijetu. Al-Shabaab vrlo otvoreno traži da se protiv kršćana vodi rat, i e, izgrađuje na, gradi za to zato konsenzus i e, moramo paziti da borba protiv progona kršćana bude i prioritet Europske unije i Europskog parlamenta. Trebamo štititi ljudski e, živote, to je naša obveza. Hvala, gospodin Weidenholzer, na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ovi strašni događaji u Garisi nisu izdvojen slučaj. To je nešto što se ponavlja. Postoji određeni obrazac. Riječ je o kršćanima, mladima, studentima i među njima je bilo puno žena. I to je obrazac koji se uvijek iznova ponavlja. Bilo da se radi o Boko Haramu, Eh, Al-Shababu, Izisu. Uvijek se ponavlja isti obrazac. Uništava se ono što je sveto kako bi se uspostavio teror. Iskreno moram reći da mi je drago što vodimo ovu raspravu. Iako sam eh, već mislio da eh, primjenjujemo dvostruka mjerila, budući da su vijesti o ovome nestali nestale iz novina. Svugdje gdje dolazi do ubojstava zbog vjere, e, to svakako treba najstraže osuditi. Hvala. Fru talman, en e, överlevande från den e, Hvala. Jedan od preživjelih tog pokolja u al kaže sljedeće kršćani studenti su bili odvojeni od muslimana i kršćani su bili ubijeni odmah. Na taj način 147 nevinih mladih ljudi je ubijeno, također je i taj napad na sveučilištu u Garisi samo bio jedan u nizu tih napada protiv e, vjernika u svijetu. Imamo 300 tisuća kršćana koji ma prijeti opasnost. Svake godine se ubija 150 tisuća osoba samo zato što su kršćani. I svaki put kada neku osobu progone zbog religijskih razloga mi moramo reagirati. Na primjer, moramo stvoriti područje mira na sjeveru Iraka. Mi moramo obraniti kršene i napade na kršene e, u cijelom svijetu. Hvala za kraj, gospodin Štetina, na jednu minutu. Hvala lijepa. Holokaust je bio primjer kolektivne krivnje. Još jedan takav primjer je ono što se dogodilo između Turske i Armenije 1915. godine. A greška ili krivnja Čečena bila je jedina ta što su se rodili kao Čečeni. i Hutu i Tuci je e, problem, postoje problema. Slična situacija je ovo što se dogodilo u, e, e, u Garisi. Mržnja prema kršćanima je samo znak jedne duhovne duhovnog nasilja fobija prema kršćanima

kontinenta. od dvadeset zemalja koje su na vrhu liste u osamnaest zemalja je razlog islamski ekstremizam

Sada gospodin Kaputo. Hvala. Vjer, sloboda vjerozispovijesti u mnogim dijelovima svijeta je rizik. Ne zaustavljaju se progoni kršćana, ima jako puno nasilja koje provode mnoge radikalne skupine. Kršćani su žrtve krvavih progona od Bliskog istoka do Afrike pa do Pakistana a Papa Franjo stalno lansira apele pred takvim e, masakrima. Ovo što se danas događa je jedno metodično proganjanje kršćana koje su e, žrtve islamskih skupina kao da su oni prepreka za islamizaciju e, zemalja bliskog i srednjeg istoka. A ovo što se dogodilo u Keniji i gdje je ubijeno 147 studenata bilo je zapravo ne samo da se iz te zemlje izbace kršćani, već da se osiromaši budućnost te zemlje. Hvala. Upravo sam vam htjela reći da usporite, ali ste vi ipak međuvremenu završili gospodine Marijas na jednu minutu. Hvala. Progon protiv kršćana u cijelom svijetu je nešto što ne možemo više dopuštati. Najnoviji incident bilo je ubojstvo 147 studenata kršćana od strane Al-Shababa koji je baziran u Somaliji. Osim toga, Boko Haram također intenzivira napade diljem svijeta. Oni proganjaju muslimane u arapskim zemljama jer pokušavaju izazvati vjerske ratove. Mi znamo da su vjerski ratovi uvijek bili posebno krvavi ratovi

Hvala, gospodin Polčak ima riječ. E, puno hvala. razmišljao sam e, da li da se javim za riječ. I kada sam se javio za riječ, mislim da nam dajemo ovdje mogućnost da e, razmislimo o tome što e, ljudi o kojima mi govorimo misle o ovom što mi sada govorimo. Vjerojatno im se to čini smiješnim. Papa i muslimanski čelnici usludili su ovaj akt kao nešto što nas vodi ka radikalizmu kršćani i muslimani zajedno kažu da takav put ne smijemo slijediti. I mislim da je to ono što nam je potrebno. Treba nam zajednička deklaracija, jer će vjerska mržnja radikalizirati, radikalizirati mlade ljude. Hvala. Jako mi je drago što sam posljednji koji govorim. Živote mladih ljudi u e, sredinama gdje se javlja rat i neznanja su zapravo oni koji uzrokuju ovakve noćne more poput one u Garisi i koje se tu realiziraju. Ovo je zapravo taktika svjetskog terorizma sve to ne događa se slučajno. Teroristi mrze obrazovanje, vjerojatno zato što neki od njih nisu se obrazovali. Ja mislim da se moramo baviti uzrokom ovakvog terorizma i moramo spriječiti da mladi ljudi uđu u takve terorističke organizacije. Moramo paziti da se e, ne dođe do ovakvih situacija i da mladi ljudi e, koji krenu u ekstronizam su krenu u to zbog e, osjećaja nesigurnosti i siromaštva. Oprostite, na kraju vi niste ipak posljednji govornik, gospodin Kan će biti posljednji govornik. Predsjednice, terorizam se mora osuditi bez obzira kakva ideologija stoji iza njega, politička ili ona koja za izliku ima vjeroispovijest. Al-Shabaab, ISIS i Al-Qaida se imaju za cilj civile, bez obzira na njihovu vjeroispovijest. U Keniji se pokušavaju izvasti izazvati sukobi među e, različitim skupinama između muslimana i nemuslimana. A kada terorizam uspijeva, zašto to uspijeva? Zbog socijalne podjele i zbog stereotipa. Ne smijemo dopustiti da do toga dođe. Jer problem nije borba muslimana protiv kršćana ili muslimana protiv e, židova. Ne, sve je usmjereno protiv svih ljudi. Moramo se usprotiviti nečem takvom i ustati na noge protiv mržnje. Moramo se zalagati za raznovrsnost i založiti za naše vrijednosti, slobodu i demokraciju. Hvala. Ovim završavamo. Spontano javljanje za riječ. Gospodin Mimica ima sada riječ. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, ovom e, debatom se pokazalo da usprkos razlikama u društvu postoje zajedničke točke e, radikalizmu. Sve ovo dovodi do isključivosti e, i siromaštvo i isključenost i nešto čemu, protiv čega se treba nositi na koordinirani način. Vlade moraju na sebe preuzeti odgovornost, a Europska unija već podržava dobro upravljanje i slične aktivnosti može učiniti i više. Marginalizirani mladi ljudi moraju biti optimisti i puni pouzdanja, a ne smiju pasti pred zovom ekstremizma. Njima treba dati odgovarajuće obrazovanje koje će im omogućiti da e, žive dobar život uključeni u društvu. Ovaj napad Al-Shababa pokazuje da je upravo obrazovanje najveća prijetnja za terorizam. Moramo raditi zajedno i to na svim razinama međunarodnoj, nacionalnoj i lokalnoj kako bismo se protiv ekstremizma borili upravo na lokalnoj razini trebamo razmjenjivati informacije i zajedno razvijati strategije i moramo imati pristup od ozgo na dole i od ozdo na gore. Moramo se boriti protiv radikalnog i nasilnog terorizma svugdje gdje on postoji. Pred nama jest velik izazov. Ja sam odlučan koristiti sva sredstva na našem raspolaganju na ciljen način. Jučer u komunikaciji komisije govori se o tome kako postoji čvrsta veza između sigurnosti i razvoja. Europa će odgovoriti na koordinirani način e, sa elementom sigurnosti i razvoja. I to će se tako raditi u svim budućim krizama, uključujući i borbu protiv nasilnog ekstremizma kojim se za cilj ima kršćane u svijetu. Hvala lijepa, primila sam sedam